Good Dobar dan, poštovani kolege. Trebali bismo započeti naš sastanak jer imamo e, zanimljivu temu o kojoj trebamo razgovarati. Dear members of the European Poštovani članovi Europskog parlamenta, nacionalnih parlamenta, zadovoljstvo mi je što vas mogu danas poslje podne pozdraviti na radionici koja će se baviti e, ravnotežom između privatnog i poslovnog života i e, Prijeći ću sad na španjolski, treba li vam prijevod, izvolite se poslužiti simultanim prijevodom. Hvala. Upravo rekoh da vjerujem da je ova tema vrlo zanimljiva i da se mi nalazimo u zanimljivom trenutku upravo na osmi ožujak kad govorimo o ekonomskom osnaživanju žena i naša je zadaća govoriti o ovom pitanju koje je od ključne važnosti a to je kako pomiriti osobni i e, radni segment života i e, raspravljali smo već e, o, u ovom parlamentu kulturu, o našem stajalištu. Razgovarali smo o e, prethodnoj direktivi koju je Europska komisija e, povukla direktivi o porodiljnom dopustu i sad očekujemo novi prijedlog Europske komisije e, i e, kao što nam je povjerenica Jurova rekla e, to bi smo trebali vidjeti u travnju te se nadamo da ćemo napredovati na putu pomirenja privatnog i poslovnog e, života. To se ne radi samo o ženama. Žene to balansiraju cijeli svoj život. Mi to jako dobro znamo. Međutim, naši partneri, muškarci bi sad trebali preuzeti jedan dio odgovornosti za brigu o djeci, za brigu o obitelji i znamo e, da se radi o poslovima koje treba dijeliti i da se tu radi o odgovornosti i muškaraca i žena i zato je važno učiniti napredak u zakonodavnom i političkom smislu. Ja ću sada dati riječ drugim govornicima današnjeg poslijepodneva kojima zahvaljujem e, na tome što su s nama. Kao što znate, postupak je e, u ovim radionicama da se e, upišete na listu govornika, želite li tražiti riječ da, bismo, da biste mogli uzeti učešća u raspravi. I da ne duljim, Dajem odmah riječ Tini Stola koja je direktorica uprave za pravosuđe i potrošače Europske unije. Hvala vam lijepa što ste došli i što ste danas s nama. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa i hvala vam što ste organizirali ovu radionicu kao dio proslave Međunarodnog dana žena. Različiti su načini na koje možemo proslaviti ovaj dan, ali uglavnom se u većini država e, to čini e, kao da je drugi majčin dan dijeleći cvijeće, ruže, a premalo se razgovara o položaju žena. Mi naravno znamo da je gospodarska situacija u kojoj se žene nalaze još uvijek lošija od one u kojoj su muškarci, da su različite e, plaće i dalje. Znamo da su mogućnosti e, za žene za pristup tržištu rada lošije. Žene češće rade na određeno radno vrijeme e, i njihova je zarada, ukupna zarada manja nego e, ona muškaraca, te tako nastaju razlike u mirovinama. I e, naravno iz izvješća o jednakosti vidimo da je ta razlika u e, zaradi još uvijek negdje oko 30%, nevjerojatno, ali doista tako visoko. Napredovali smo znatno i žene sada više nego ikad sudjeluju na tržištu rada, međutim to nije konstanta, to se zna promijeniti i e, Simon de Beauvoir rekla je da svaki put kad dođe do krize ili se nešto loše dogodi uvijek se pogorša situacija žena, položaj žena u, e, na tržištu rada e, i Mislim da smo i u ovom stoljeću i tekako svjesni da žene i dalje nose veći dio tereta i odgovornosti i one će češće prekinuti svoju karijeru ili biti potpuno isključene s tržišta rada nego što će to učiniti muškarci i e, naravno zarađuju manje imaju manje mirovine s druge strane imamo statistiku koja ukazuje na to da kad muškarci e, obitelji dobiju djecu da rade više a ne manje i čini se da to društvo od njih je i očekuje kao što smo već čuli to nije samo e, nešto što je karakteristično za e, žene već i za muškarce i za žene što se tiče Europske unije izvješće koje je danas objavljeno ukazuje na to da se može opaziti da nije napredak jednak u različitim državama članicama i da bi e, trebalo i dalje kontinuirano raditi na napretku. Postizanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života kao inicijativa već je spomenuto. Imali smo javne konzultacije te smo se konzultirali i s sa socijalnim partnerima. Prikupljeno je dosta podataka već i prije nego što smo mi na tome započeli raditi, a e, imamo e, i rezoluciju o stvaranju povoljnih uvjeta za ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Te kako reko smo, želimo izraditi prijedlog u travnju, bismo ga predstavili, a e, prijedlog za e, rodiljni dopust je povučen. Ovo što pripremamo trebalo bi biti sveobuhvatnije i sadržavati i politike i e, zakonodavstvo. Te se nadamo da ćemo time promicati podjelu i plaćenog i neplaćenog rada između muškaraca i žena. Možemo vidjeti da se radi o različitim elementima koji su vrlo važno. Ne možete uzeti samo jedan, izdvojiti ga, moramo razmotriti sve, kao što su recimo rodilni dopusti, obiteljski dopusti, e, te moramo biti i fleksibilni što se tiče radnih aranžmana. E, važno je također ulagati u e, skrb za djecu. E, svi znamo da takva dobra skrb u jednoj državi je ključna da bi presudna, da bi se žene više uključivale u e, sferu rada. Ja sam iz Finske te sam e, imala braću, sestre, ljude koji su radili za bolju, odnosno li bolju skrb za e, djecu, tako da su finske žene mogle više e, sudjelovati na tržištu rada. Te je bilo različitih e, potica koji su promicali obitelj, međutim mogu predstavljati i zamku za žene ako ste vi e, drugi, e, druga osoba koja zarađuje u obitelji, e, to je koji puta i zamka. I ako pogledamo kako se odvija situacija sa ulaganjima i strukturni fondovi potiču, e, podržavaju e, države članice i e, gradi se infrastruktura za skrb o djeci. S tim ćemo nastaviti, te osim toga imamo i prijedlog u kojem sudjeluju različiti povjerenici, više njih, jer vjerujem da ćemo dobiti i podršku povjerenika Moskovićija i e, neke porezne poticaje. Što se tiče zakonodavstva, trebalo bi ići u korak s promjenama koje se odvijaju u svijetu, koje se odvijaju u društvu i doista smo predani tom cilju, ali e, isto tako računamo i na vašu podršku. Europski parlament uvijek je stajao uz nas kad se radilo o ovoj temi. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, gospođo Stola. I sad dajem riječ Elen um, koja je iz uh, OFC-a i um, i ja vjerujem evo da ćete nam sad moći prenijeti nešto i od toga što vi radite. Hvala vam što ste me e, pozvali na ovu radionicu. Rečeno mi je da ću moći govoriti e, deset minuta, da ću moći govoriti e, na francuskom, pa ću sad prijeći na svoj jezik. Dakle, vrlo kratko, mnogo toga je već do sada rečeno, pa ne bih eh, htjela ponavljati ono što je već svima dobro poznato, no eh, činjenica je da nejednakosti između žene i muškaraca na tržištu rada opstaju u svim državama članicama, premda postoje velike razlike među pojedinim državama, što pokazuje da e, se može ostvariti pomak i već je ostvaren u brojnim zemljama. Stopa sudjelovanja žena na tržištu rada je niža e, kod žena nego kod muškaraca, to vrijedi i u nordijskim zemljama, međutim tamo je to 5 postotnih bodova, dok je u zemljama juga to gotovo 20 postotnih bodova, a u Francuskoj oko 10. Prema tome postoje značajne razlike među zemljama. Već je rečeno da e, žene više i češće rade na nepuno radno vrijeme, dakle tu su različiti oblici ugovora. E, u nekim zemljama je to mnogo kvalitetnije, kao što je primjer u nordijskim zemljama, a u nekim zemljama to ukazuje na podzaposlenost, kao što je slučaj u Francuskoj, Njemačkoj i Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, i tu su velike razlike ovisno o zemljama. E, rečeno je da postoji horizontalna segregacija, odnosno da je u nekim profesijama ima manje žena i ima više muškaraca, tako da se tu postavlja pitanje vrednovanja određenih profesija i zadataka i zadaća koje obavljaju žene i onih koje obavljaju muškarci. Također žene teže dobivaju određene rukovodeće pozicije e, u e, dakle, menadžmentu i ekonomiji i usprkos tome što su djevojčice kvalificiranije od dječaka u većini zemalja, usprkos tome postoje segregacije kada je riječ o rukovodećim funkcijama. Još uvijek postoji velika razlika u plaćama posvuda u Europi, iako postoje razlike još jedanput. E, te razlike u plaćama se objašnjavaju činjenicom da žene rade manje jer često rade na nepuno radno vrijeme. Zatim drugi faktor je e, profesionalna segregacija, e, dakle to je nešto što utječe i na razinu plaća i na kraju diskriminacija kao jedan od čimbenika. E, većina ekonomskih studija pokazuju da žene imaju manje mogućnosti da dođu do rukovodećih funkcija te da su slabije plaćene. Zatim, što se tiče određenih socijalnih prava, što se tiče prava na mirovinu, žene e, teže mogu doći do e, izravnog, izravnih građanskih prava. U većini e, zemalja socijalna prava ovise o radu, budući da su žene manje prisutne na tržištu rada, manje su i socijalno pokrivene zatim još jedno pitanje e, koje je važno jeste nejednaka raspodjela e, zadaća, odnosno obveza u kući. Naime, e, veći dio kućanskih poslova još uvijek obavljaju žene. Isto tako i sve poslove koji su vezani uz obitelj. Taj posao ne da nije plaćen, jer to nije točno u nekim zemljama gdje postoji socijalna država, taj posao jest plaćen budući da postoji redistribucija iz fiskalnog sustava i postoje različiti doplaci koji omogućuju e, da se kompenzira takva raspodjela e, poslova u nekom paru. Međutim, to nije E, plaćeno na način da to žene dobivaju i da im to omogućuje da se emancipiraju u odnosu na obitelj. Što se tiče različitih politika koje se tiču ravnoteže između privatnog i poslovnog e, života, prije nego što navedem primjere pojedinih zemalja, mislim da treba istaknuti da postoje dvije e, vrste politika, dakle one kojima je cilj eksternalizirati određene zadaće kao što je čuvanje djece, vrtići i tako dalje, Dakle, to su sve mjere koje omogućuju ženama da više ne moraju same čuvati djecu, nego da e, to mogu eksternalizirati, dakle mogu naprosto dijete dati u vrtić. To je vrlo važno kako bi se, e, kako bi žene oslobodile dodatno vrijeme, budući da su žene te koje se uglavnom bave takvim e, poslovima. Sama činjenica da e, to mogu eksternalizirati omogućuje im da dobiju dodatno vrijeme za rad. Međutim, te politike nisu transformirajuće zato što veći dio vremena e, djelatnici koji e, su zaposleni u vrtićima su žene, dakle vrlo često i najčešće su žene te koje skrbe za djecu. To se isto odnosi kada je riječ o skrbi za starije osobe i drugim riječima to zapravo e, ne mijenja suštinski funkcioniranje obitelji, odnosno dakle raspodjelu poslova unutar obitelji. Postoji i e, drugi tip mjera koje treba mobilizirati, a to su roditeljski dopusti, a e, cilj je da se potaknu muškarci da se više bave obitelji. Naime, žene na tržištu rada predstavljaju važan čimbenik u našem gospodarstvu, međutim nije se dogodilo obrnuto, a to e, bi bilo da e, dakle, se muškarci u jednakoj mjeri angažiraju kada je riječ o obiteljskim e, zadaćama. Prema tome, muškarci bi trebali preuzeti svoj dio obveza u obitelji. E, roditeljski dopust u tom smislu može biti vrlo koristan. Znamo da u nekim europskim zemljama postoji e, roditeljni, e, rodiljni dopust, očinski dopust i roditeljski dopust. U nekima postoji samo roditeljski dopust jer dakle se ne radi razlika između očeva i majke budući da jedni i drugi imaju obveze prema obitelji. Dakle, da se, daje se tri mjeseca e, majci, tri mjeseca ocu i ostatak se dijeli mm, između majke i oca. U nekim zemljama poput Francuske postoji dakle e, roditeljni e, dopust, dakle žene moraju uzeti taj rodiljni dopust, a očevi imaju samo 11 dana, čak niti dva tjedna i za to ne dobivaju plaću i to nije obvezno fakultativno. E, dakle, to ni na koji način ne može doprinijeti jednakosti među spolovima. Ovaj primjer iz Francuske se može pronaći i u drugim zemljama. Dakle, rodilni dopust je obvezujući, a očinski nije. Tako da bi dio e, roditeljskog dopusta ili očinskog dopusta trebao postati obvezujućim i to bi e, uputilo jasan znak očevima da se trebaju više angažirati e, u obitelji. Da kako u tom slučaju otac i majka ne mogu uzeti dopust u isto vrijeme, jer u protivnom bi muškarci mogli raditi nešto drugo, a ne baviti se djecom za vrijeme tog očinskog dopusta. E, tako da bi zapravo e, trebalo e, osmisliti dopuste na način da uistinu doprinesu većoj ravnopravnosti među spolovima i to bi zapravo imao transformirajući cilj, a to je ne samo da se oslobodi određeno vrijeme za žene, nego da se zapravo uklone ili smanje te razlike među spolovima u smislu raspodjele kućanskih poslova i drugih obveza, obiteljskih obveza. Puno hvala, ja sam e, suglasna pogotovo s ovim posljednjim razmišljanjem E, mislim da je važno da se uravnoteže roditeljski dopusti i da e, bi e, trebali uvjeti rada muškaraca i žena biti jednaki te da bi se žene trebale što je moguće više uključivati u tržište rada ali uz jednake uvjete i vjerujem da smo se doista dobro odredili prema tom roditeljskom dopustu za muškarce koji nije prijenosan i prije nego što dalje dam riječ e, našim kolegicama iz nacionalnih parlamenta željela sam također dati riječ Monserata Roka koja je članica Europske konfederacije sindikata Etuka i e, ona će reći nešto također, vjerujem zanimljivo, e, o ovom pitanju, a kasnije možemo nastaviti s raspravom. Montserrat, izvoliš. Hvala lijepa, doista je pravi luksus što mogu govoriti e, španjolski, to često nije e, tako i prvo želim zahvaliti na prilici e, da e, iznesemo svoju e, poruku, a mi već dugo radimo upravo na ovoj temi, na ovom pitanju roditeljskog dopusta koji je rezultat rada i zajedničkih nastojanja sindikata i poslodavaca i mi E, surađujemo i s e, udrugama poslodavacama, trima najznačajnijima u Europi, e, ali i sa predstavnicima radnika i pojedinih tvrtki da bi se dugoročno priznala prava radnicima budući da prava unutar društva rastu, ali rastu isto tako i odgovornosti i obveze. Međutim, želimo sudjelovati i u dva kruga e, konzultacija koje e, e, je otvorila Europska komisija i vjerujemo da komisija ali i društvo općenito ima dosta jasnu ideju o tome što treba postići kao što to imaju i europski sindikati. Imamo pojedine države koje imaju vrlo široke Um, um, raspon prava, ali druge sa puno manje prava i e, vrlo često događa se u pojedinim državama da e, se prava smanje ima one države koje imaju bolju zaštitu i manje prepreka omogućuju e, ženama da lakše pomire ove privatni s poslovnim e, životom i naravno tamo je ženama i lakše e, ulaziti na e, u svijet rada ali i iz njega izaći ali ako govorimo o tome da se to treba odvijati u dostatnom ili zadovoljavajućem e, opsegu moram reći isto tako da e, je bi trebalo biti i suvremeniji i ambiciozniji e, čak i od ovoga što komisija nudi međutim nisam sigurna da je to moguće postići a mi inzistiramo da roditeljski dopusti budu E, između 14 i 18 tjedana e, i to e, naravno plaćeni i mislimo da bi recimo bilo e, možda i kontraproduktivno da e, budu dulji e, pogotovo ako se žene žele ponovno uključiti u svijet rada dakle ako imamo jako duge rodilne dopuste ali one koji nisu plaćeni recimo mislim da bi možda bilo dobro s obzirom na ekonomsku krizu da se pa pazi na otpuštanja žena zbog toga što su e, na roditeljskom dopustu. Imamo takve situacije i na nacionalnoj razini, imamo na sudovima. Žene koje su otpuštene, čim bi objavile da čekaju dijete e, ili su im e, smanjena prava i mogućnosti napredovanja na radnom mjestu i e, morali, ili su morale recimo prihvaćati druge vrste poslova e, ili rad e, na smanjeno radno vrijeme i tako dalje. U trenutku kad se potpiše ugovor s nekom tvrtkom imamo čak u Europi slučajeva da se uvjetuje da žena neće ostati u drugom stanju za vrijeme trajanja tog E, ugovora, da, to dolazi i pred sudove, ali na sudu je to vrlo teško dokazati. Vrlo je važno isto tako e, reći da e, imamo i mogućnost roditeljskog dopusta za očeve, kao što je Rače rekla, kad je to plaćeno, očevi to prihvate i pogotovo ako je to zadano, ako je to obvezno, e, onda i ako nije prenosivo, očevi će se za to odlučiti i vjerujem da bi bilo jako dobro također taj neprijenosni segment e, razdoblje e, možda i produljiti, a sada se to zapravo omogućuje do uzrasta djece od 8 godina. E, osim toga, e, fleksibilniji uvjeti rada su dobri ako su e, dobrovoljni, ako nisu nametnuti i ako radnici nisu prisiljeni uzimati dopuste pod uvjetom poslodavca a Dakle, e, osim toga imamo e, i obiteljske e, dopuste, kao što recimo ima Švedska koja ima sjajan sustav zaštite i njege i Dakle, bilo bi dobro da ova sandvič eh, generacija, generacija koja ima i djecu i starije roditelje, da eh, se može posvetiti i jednima i drugima, a da ne bude zato kažnjena, da ne treba stalno eh, tražiti izgovore i bilo bi dobro e, razgovarati o tome e, jer e, mislim često nam se kaže da tražimo previše zakonskih promjena ali zašto biti ambiciozan i zašto ne poslati zapravo jake i snažne jasne političke signale o tome da je to moguće i da to neće koštati toliko koliko će od toga biti koristi i to dugoročno i doista e, želimo e, i ženama i muškarcima omogućiti u tom pogledu jednake uvjete. Hvala. Muchas gracias, eh, Hvala lijepa, Monserrat. Možemo sada prijeći na raspravu. Molim e, da e, ne govorite više od dvije minute, a možete uputiti i pitanja našim panelisticama. I oprostite ako vam ime ne izgovorim dobro, to naravno nije namjerno. Iz Španjolskog parlamenta gospođa Bohuslava Orsečovska. Izvolite. Szanowni Państwo, ja jestem z Polski, przedstawicielką... E, Dame i gospodo, predstavljam Poljski senat i potpredsjednica sam odbora za socijalne obiteljske politike, tako da poznajem ovu temu, a dolazim iz zemlje gdje je rodna jednakost prestala biti problem prije stotinu godina. 1384. jedna poljska kraljica je bila na vlasti, dakle ne kralj, kraljica imala je puna prava usporedivo sa kraljevima koji su vladali drugim zemljama. Poljakinje su već imaju pravo glasa preko stotinu godina. 1919. imali smo osam zastupnica, a sada ih imamo 14 u Senatu i 130 u Donjem domu, Sejmu. Mogu se obratiti vam na ovu temu i kao majka. Imam četvero djece koje sam odgojila uz profesionalnu karijeru, naravno zajedno sa svojim mužem i koji je sa mnom morao dijeliti dužnosti. Sada su moja djeca odrasla i nema nikakvih problema sa rodnom jednakošću. Jedna od mojih čeri je doktorica, a sin je izabrao zanimanje koje se obično smatra ženskim, a to je rad u dječjem vrtiću. U Poljskoj jaz u plaćama nije toliki problem kao u drugim zemljama zbog toga što su razlike u plaćama razmjerno male. Veći je broj žena također u upravnim odborima poduzeća usporedbi s drugim zemljama, a isto vrijedi i za žene koje studiraju teme koje se običajno smatraju muškima. Dječja skrb je još jedno pitanje koje smatram da je u Poljskoj prilično dobro rješeno je rodiljni dopust koji prije trajao svega 16 tjedana, sada traje godinu dana. Također imamo i roditeljski dopust unutar kojega, očinski dopust unutar kojega muškarci mogu brinuti o svojoj djeci. Ja sam liječnica i primijetila sam jednu stvar. A to je bio problem s kojim su se suočavale romske zajednice, a to da su muškarac i žena zajedno dolazili posjetiti doktora kada su dovodile svoju djecu i muškarci bi mijenjali pelene djeci. Rodna jednakost je dakle nešto što je osobito važno i što trebamo promicati, ali važno je ne koristiti jednaku mjeru za sve. Mogu reći da u Poljskoj muškarci mogu sve prati, čistiti, kuhati, iako kad kada to može kod njih uzrokovati određenu dozu frustracije. Hvala lijepa. puno hvala i um, dat ću riječ e, gospođi Kulovskoj. Zahvaljujem. Dame i gospodo, danas se bavimo pitanjem ravnoteže između privatnog i profesionalnog života. I naravno, radi se o nečemu što je svojevrsni sveti gral, cilj koji nam još uvijek izmiče čak i u 21. stoljeću gdje se zatečemo u situaciji gdje muškarci i žene moraju odabrati ili ostati kod kuće ili raditi. A kad kada imaju dvostruki teret moraju i raditi i brinuti za svoju djecu. Situacija je dakle složena i ukoliko je želimo promijeniti za to će trebati znatno ulaganja. Istaknula bih ovdje dvije stvari. Ukoliko želimo oblikovati ispravne politike, potrebno je analizirati postojeće prepreke na odgovarajući način. Zbog čega ovu ravnotežu ne možemo ostvariti? Neke su prepreke jasne primjerice, nedostatak pristupa ili nedostatan pristup dnevne skrbi za djecu ili za starije osobe, no određeni dio ovih prepreka manje je vidljiv. A to je nešto što smo danas već spomenuli, primjerice potreba reguliranjem tržišta osoba koje se skrbe o djeci od kuće ili radnika koji rade od kuće. Ukoliko to reguliramo na odgovarajući način, ravnotežu će biti lakše ostvariti. Postoje druge nevidljive prepreke, primjerice e, korporativna kultura. I tu ne govorim samo o fleksibilnom radnom vremenu ili online teleworkingu, već govorim isto tako i o postojećim stereotipima i svjesnosti o rodnoj jednakosti u pojedinim poduzećima. S jedne strane, dakle, moramo postaviti dobru dijagnozu, kako bismo na odgovarajući način donijeli zakonodavstvo i financirali odgovarajuće mjere i politike. Drugi komentar je sljedeći. Često se smatra da je na neki način potrebno žonglirati između privatnog i profesionalnog života i obično je to problem žene. Smatramo dakle da je to ženski problem, no dok ne promijenimo taj način razmišljanja nikada nećemo prekinuti taj začarani krug. To je naime problem kako za žene, tako i za muškarce i uvijek moramo govoriti o raspodijeli opterećenja, raspodijeli truda, potrebi za time da muškarci na sebe preuzmu određeni dio truda i e, rada u skrbi za djecu, čišćenja po kući i ostalih sličnih zadataka. Dakle, ukoliko to ne promijenimo, situacija se također neće promijeniti. Ukoliko želimo napredovati, ukoliko želimo postići ravnotežu između privatnog i profesionalnog života, potrebno nam je više od pritiska, jednostavnog pritiska institucija poput naše. Moramo dakle učiniti više i tu postoje veći broj čimbenika koji bi teoretski mogli promijeniti situaciju. Primjerice, možda se čini da je to paradoksalno, no demografska kriza mogla bi zapravo ići nama na ruku. Naime, što duže postoji ovakva kriza, to će ograničenije biti tržište rada i lakše će biti ženama pristupiti tom tržištu. Isto tako socijalni pritisak, socijalna svjesnost što su žene više svjesne svojih prava, što su više svjesne toga da ne moraju birati između doma i posla ili da ne moraju raditi na dva radna mjesta i kod kuće i na poslu, time će lakše biti riješiti ovu situaciju. Hvala lijepa gospođo Koluska. U ime švedskog parlamenta Paula Vjeler koja će sutra govoriti e, o rezultatima ove radionice. Izvolite. Hvala, obećam da ću sutra dati neke zaključke. Dakle, sada sam željela samo izraziti nešto u svoje osobno ime i ime svoje stranke. Kao što je već rečeno, u Švedskoj imamo doista znatan dopust 480 dana ukupno, od čega 390 dobivate veći dio svoje plaće, a nakon toga se ona smanjuje, ali još uvijek podosta e, za roditeljski dopust. Sada se stvari mijenjaju tako da svaki roditelj može dobiti samo tri mjeseca. Tri mjeseca, dakle otac, tri mjeseca, majka. Moja stranka se protivi tome više volimo mogućnost gdje svaka obitelj može samo odlučiti tko će i kada iskoristiti dopust, jer u svakoj obitelji postoje specifičnosti. Rješenje koje smo mi ponudili, jer problemi su uvijek ekonomski, činjenica da na mirovine utječe tko ostaje kod kuće, činjenica da prekidate karijeru na određeno vrijeme i tako dalje. No činjenica da svaka obitelj mora sama odabrati ono što je najbolje odgovara i to ne smatramo problematičnim. Bez obzira na to tko ostaje kod kuće, raspoloživ e, iznos u domaćinstvu bi treba biti jednak. Dakle, plaća na poslu ne bi trebala utjecati na to tko uzima dopust. Također, kada jedan roditelj ostaje kod kuće, e, zarada za mirovinu od druge osobe koja radi je nešto što će raspodijeliti se na oba roditelja. A također bavimo se tim širim pitanjem, to je kako riješiti stvarne probleme bez toga da mi političari od ozgo govorimo da u svakoj obitelji mora točno ovako ili onako nešto biti učinjeno jer su situacije vrlo različite. Nismo sami u tom stajalištu, no nažalost u parlamentu smo u manjini No kada pogledamo stanovništvo smatramo da smo u većini. Dakle, pitanje toga da se roditeljski dopust može iskoristiti je pitanje toga da se cijeni vrijeme provedeno s obitelji, a ne samo pitanje ekonomske naravi ili ekonomskih vrijednosti. Neki tjedan imali smo jednu raspravu gdje je intervjuiran velik broj roditelja na televiziji prije rasprave bilo mi je drago što je većina njih rekla da njima ne predstavlja problem što je njihova karijera prekinuta tijekom razdoblja koje su provode sa svojom djecom, jer je to za njih bilo dovoljno važno. I voljela bi da se više čuje takvih stavova kada govorimo i o ovim problemima. Problemi su oni koji su dugoročne naravi, niže mirovine i tome slično, a ne činjenica da smo doista u mogućnosti provesti vrijeme s našom obitelji. U socijalnim državama, kakve imamo na svu sreću u Europi, trebali bi cijeniti to vrijeme koje možemo provesti kod kuće. Također, bilo mi je drago čuti od poljskih kolega o tome da moramo razgovarati o politikama koje se tiču rada, i vidjeti na koji način poslodavci doživljavaju stvari. No, ne smijemo pretpostaviti da čim dobijemo djecu da ćemo ostati kod kuće, da ćemo ostati u budućnosti kod kuće. Dakle, tijekom razgovara za posao ne može se pitati ljude da li planiraju imati djecu. Postoje snažni zakoni protiv diskriminacije koji vas moraju osigurati da i kao roditelj imate mogućnost uzimanja dopusta ostanka uz obitelj bez toga da izgubite svoje radno mjesto. Isto tako čak i biti promovirani možda tijekom roditeljskog dopusta. I to bi trebalo biti moguće. U Švedskoj smo imali takve primjere gdje netko znao da je neko mjesto otvoreno, neka šefovska viša pozicija da bi određena žena za to bila savršena, no trenutno je na rodiljnom dopustu, ali za početak se uzela zamjena za to radno mjesto. Dakle, nije potrebno prekinuti karijeru samo zbog toga što se nalazite u takvom trenutku na svom roditeljskom dopustu. Trebalo bi dakle raditi na takvim stvarima, a ne od ozgora govoriti da bi svaka obitelj trebala imati točno određenu raspodjelu privatnog i profesionalnog života. Hvala. Hvala lijepa gospođo Bjeler. I evo još e, imamo jedan zahtjev za riječ, molim e, doista samo dvije minute, jer e, moramo zaključiti ovu radionicu da bismo otišli u restoran gdje ćemo proslaviti ovaj dan članica talijanskog parlamenta, izvolite. Biću kratka, hvala vam što ste mi dali riječ. Radi se ovdje zapravo, kao što smo već čuli, o strukturama koje se moraju promijeniti. Roditeljski dopust prava je mogućnost za promjenu. Junckerov plan e, koji se trenutno refinancira da li bi ga se moglo protumačiti kao ulaganje ne samo u infrastrukturu, već i u ljudski kapital, primjerice osposobljavanje. A isto tako mogli bismo razmotriti da ga se usmjeri u podršku ovakvim mjerama. Možda bi za to bilo dobro upotrebiti sredstva. S mojeg motrišta mogu reći da je to dobra opcija, dobar e, prijedlog i to ćemo prenijeti e, unutar ovog našeg rada, unutar e, parlamenta, e, kad se bude govorilo o Junkerovom planu, kad se bude govorilo o rodnim politikama, mi doista trebamo makropolitiku na razini Europske unije. Ovo je doista dobra Ideja dobar prijedlog, nadam se da ćemo to uspjeti prenijeti i ovdje u parlamentu. Žao mi je što nemamo više vremena, svima zahvaljujem. Zahvaljujem e, i članicama parlamenta koje su e, ovdje sudjelovale kao i panelisticama i e, sad vas pozivamo na, u restoran za članove Europskog parlamenta gdje će se odvijati drugi događaj na kojem sudjelujemo. Hvala.